nema. Prema tome zapisnik je usvojen. Dame i gospodo, gospođa Izabela Leven od 3.10.2014. Eh, imenovana je ministricom za razvoj u Švedskoj. Čestitam gospođi Levin na imenovanju. Nadležna tijela obavijestila su me o izboru gospođe Lene Engström koja je od 8.10.2014. preuzima mjesto gospođe Levin. U skladu sa člankom 7. stavkom 1. akta o uveđenju neposrednih izbora e, za Europski parlament te na temelju članka četvrtog poslovnika e, prihvaća, prima na znanje izbor gospođe Engström. Pozdravljam novu kolegicu i podsjećam da u skladu sa člankom trećem stavkom drugom svi članovi parlamenta mogu e, sudjelovati u radu svih radnih tijela parlamenta sve dok se e, ne odlučuje o eventualnom osporavanju takvog prava. Te nakon što je gospođa Engström izjavila da nema nikakvu službu ili funkciju koja ne bi bila spojiva sa radom u Europskom parlamentu. Gospodin Johan van Overtveld eh, od 11. listopada 2014. imenovan je ministrom financija u Belgiji. čestitam gospodinu van Overtveldu u skladu s člankom četvrtim poslovnika parlament eh, konstatira da je ispražnjeno mjesto u parlamentu s današnjim danom. Gospodin zastupnik Richard Zulik napustio je klub zastupnika ALDA i pristupio klubu zastupnika ECR-a e, s 8. listopada 2014. Od klubova zastupnika GUE, SID, ALDE, Zeleni, ECR i EPP